Odbor za odbor AFKO je predložio tumačenje članka 5 i članka 210a poslovnika. Tekst možete naći na internetskoj stranici parlamenta i bit će objavljen u današnjem e, zapisniku. Tumačenje će se smatrati usvojenim ukoliko u roku od 24 sata niti jedan klub i niti niti jedna grupa zastupnika koja čini barem niži prag ne iskaže svoje protivljenje.